Dear colleagues. Dragi kolege. Mm, vjerojatno bismo trebali sada započeti, odnosno nastaviti. S našim sastankom možemo početi sa sljedećom točkom našeg dnevnog reda, što je saslušanje kandidata za funkciju izvršnog direktora Europske agencije za lijekove, odnosno EMA. I Gospodin Guido Raci je bio imenovan za izvršnog direktora Europske agencije za ljekove 16. studenog 2011. na e, mandat od pet godina, kao što se možda sjećate, tijekom tog perioda od pet godina e, susreli smo se s nekim problemima i tada, odnosno, uslijed toga započnemo ponovno s postupkom. Odbor EME Europske agencije za lijekove je imenovao novog kandidata prvog listopada, gospodina Razija. A sada ćemo organizirati to saslušanje kako bismo zaslušali prijedloge E, to je stajalište e, gospodina Razija i da zapitat ćemo ga neka pitanja, dobit ćemo tu mogućnost. E, Saslušanje će trati otprilike dva sata. Sada ćemo dati gospodinu Raziju mogućnost za uvodnu izjavu koja će trati otprilike deset minuta, a nakon toga ćemo započeti s korištenjem s formatom E, sesije pitanja i odgovora. Jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor, a ako će biti potrebno 45 sekundi za sljedeći e, odgovor i jednu minutu ćemo dopustiti za konačni odgovor. Nakon toga da ćemo mogućnost gospodinu Raziju kako bi dao konačnu izjavu, te ćemo e, nakon toga evaluirati performans, odnosno izvedbu E, gospodina Razija e, ovo poslijepodne, danas poslijepodne na sastanku koordinatora. Sada dajem riječ gospodinu Raziju e, kako bi dao uvodnu izjavu, a nakon toga krećemo sa pitanjima i odgovorima. Izvolite gospodine Razije, hvala gospodine predsjedavajući, poštovani članovi, vrlo je lijepo biti ovdje u Briselu, u Europskom parlamentu ponovno. I prije svega želio bih vam zahvaliti na ohrabrenju i podršci e, koju ste mi vi svi, koju ste mi mnogi od vas dali tijekom protekle, proteklih godina. Jako mi je drago da imam mogućnost danas da e, e, dam pregled svoje vizije, pregled vizije Europske agencije za lijekove i sustava autorizacije lijekove, lijekova. to je nešto što stvarno za mene znači puno. Trenutno prolazimo kroz veliku izmjenu sustava autorizacije i razvoja lijekova. Mislim da je to najveća promjena koju sam vidio u proteklih 35 godina svoje karijere u sektoru javnog zdravlja kao liječnik, kao istraživač, kao e, donositelj zakona. Također vjerujem da e, ćemo na kraju ovog procesa moći očekivati da će se e, zdravlje e, provoditi na drugačiji način. I vidim četiri e, glavna pokretača ovom procesu. Prvo je sve veća kompleksnost medicine i znanosti koja stoji iza, to jest medicine i lijekova i znanosti koja stoji iza toga. Mislim da nas, nam je molekularna biologija Mislim da nam je molekularna biologija dala e, podatke o novim e, lijekovima, o bolestima, o dijagnozama i mislim da će to biti faktor e, transformacije u novom razvoju lijekova i medicine. Drugi pokretač je globalizacija, sve veća globalizacija razvoja i proizvodnje lijekova. Znamo da danas više od 85% lijekova koji se uzimaju u Europi imaju dakle e, e, imaju jednog proizvođača izvan Europe, barem jednog i to čini taj proces e, vrlo kompleksnim, ali također i vrlo ranjivim. Mi znamo da proces, odnosno proces proizvodnje e, je globalan proces i ako se dogodi e, neki nedostatak u procesu proizvodnje, to će imati šire posljedice. Treći pokretač je e, broj i raznolikost lijekova koji se daju pacijentima u ranim fazama i stadijima bolesti. Desetljećima su lijekovi regulirani izolirano, a danas regulatori moraju surađivati sa dionicima i raznim zadnicima unutar tog procesa, zdraživači, kompanije, investitori, eh, zdravstvena tijela, i najvažnije e, zdravstveni pacijenti te zdravstveni profesionalci i stručnjaci. Mi već surađujemo intenzivno s mnogim od ovih dionika, ali sada možda moramo prijeći iz faze kolaboracije u fazu integracije kako bismo e, pacijentima osigurali što bolje lijekove što ranije. I još e, zadnje, no najmanje važno, četvrti važni pokretač je Zakonodavstvo nedavno e, je zakonodavstvo u farmaceutskoj industriji fundamentalno transformiralo e, način na koji nadziremo i reguliramo lijekove. I nedavno e, još je jedan zakon bio usvojen koji se ticao boljeg i većeg nadzora administracije lijekova trenutno. Zakon vezan uz područje veterine se priprema e, i nadamo se da će to stimulirati nove inovativne lijekove za životinje. Mislim da općenito sva ova nova e, pravila i zakone su poboljšali kvalitetu e, naših lijekova, administracije lijekova, u isto vrijeme su dodali i kompleksnost, još, jednu, još jednu dodatnu razinu našem radu. I postoji potencijal kako bi se i dalje ispunila obećanja i očekivanja e, koja svi imamo, međutim mi moramo oblikovati proces na pravilan način, te moramo biti svjesni izazova na našem putu kako bismo bili sigurni e, da ćemo dobiti, e, odnosno omogućiti koristi i dodane vrijednosti za pacijente u Europi. Stoga smatram da je ključno pitanje koje moramo adresirati E, pitanje održivosti koje ima tri razine. Prvo je održivost e, zdravstvenih sustava. Razvoj novih lijekova ima potencijal kako bi e, utjecalo na zdravstvene sustave u mnogo država u Europi. To znači da mnogi pacijenti neće moći imati koristi iz velikog od velikog napretka koji se dogodio u proteklih 30 godina. Drugo pitanje koje moramo adresirati je mreža, održivost mreže lijekova u Europi, kompleksnost e, procesa proizvodnje lijekova s kojim se nosimo danas zahtjeva e, e, stručnjake prvog reda, najbolje stručnjake koji se moraju baviti ovim pitanjem, no također moramo uključiti i specijaliste ste i eksperte, stručnjake koji se bave specifičnim pitanjima, tako da nacionalne nacionalna tijela e, moraju smjeriti svoje napore ka ovome cilju. A treće pitanje je, jest vezano za održivost razvoja i istraživanja u Europi, troškovi rastu, a investicije se smanjuju u Europi. E, istraživanje i razvoj je ključno ne samo da održimo konkurentnost, nego da osiguramo nove i bolje lijekove za pacijente. To, to uključuje ne samo nove e, lijekove za bolesti koje se pojavljuju, kao ebola, na primjer, nego i stare neprijatelje e, i moramo razmišljati na antimikrobsku otpornosti. E, Um, rizik bakterija otpornih na antibiotike i ostale um, lijekove. Kada sam ja počeo svoj mandat u 2011. godini, moj plan je bio jasan. Prvo smo morali adresirati učinkovitost, ponovno oblikujući strukturu i procese koje se tiču predvodnje lijekova. Druga stvar, morali smo um, adresirati pitanje uključivanja javnosti i uz također je bitno objavljivanje kliničkih podataka te smo morali osigurati što učinkovitije politike i pristup najboljim, najboljim stručnjacima. Naravno, ja se želim boriti za što veću transparentnost u razvoju, u području razvoja lijekova te evaluacija lijekova, jer mislim da su ovo ključni, ključni faktori za povjerenje javnosti, i povjerenje u ono što činimo. Sada je vrijeme da poduzmemo sljedeće korake. Mislim da e, moramo skratiti vrijeme potrebno za autorizaciju odobrenje lijekova i vrijeme u kojima ti lijekovi postaju dostupni za pacijente. No, također Zbog toga moramo poboljšati predvidljivost na procesa za istraživače i osobe koje razviju lijekove. U isto vrijeme moramo intenzivirati našu e, vezu sa tehnološkim sektorom kako bismo mogli poboljšati proces donošenja odluke na svakoj razini, odnosno na svim razinama. Nova e, novi alati koji nam je e, industrija lijekova dala pomažu nam da razumijemo učinak e, lijekova na svakodnevni život i njihovu učinkovitost u svijetu. 500 milijuna građana e, je u pitanju i bitna njihova sigurnost i učinkovitost lijekova i mi zaista moramo e, poraditi na tome. No to su samo od nekih e, izazova e, s kojima se EMA trenutno suočava i neka od potencijalnih rješenja kako bi držali održivost našeg sustava te kvalitetu procjene lijekova. Mislim da ćemo mm, moći učinkovito se baviti ovim pitanjem jedino ako blisko surađujemo sa svim dionicima koji su uključeni u procesi sa zajednicama, a kako bismo to postigli mi trebamo vas, trebamo sve europske institucije, Europski parlament kako bi nam pomogli preuzeti eh, pristup koji će biti holistički, koji će se ticati vijeka trajanja eh, lijekova kako bismo osigurali inovacije, inovativne lijekove za pacijente kako bi eh, time dakle poboljšali kvalitetu njihovog života i kompletni poboljšali kvalitetu života društvu cijelosti. Hvala što ste me saslušali i hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa i sada možemo započeti e, prvi niz pitanja i odgovora. Jedna minut, imate jednu minutu za pitanje, dvije minute za odgovore, 45 sekundi za dodatno pitanje i jednu minutu za konačni odgovor i počinjemo gospodin Peter Lize. Puno hvala. Hvala na ovome izlaganju gospodinu. Mislim da smo do sada s vama imali dobro iskustvo pa bi se e, ja koncentrirao sada na sadržaj. Mi smo mikrobiolozi po obrazovanju i zato bih sada govorio o temi koju ste i vi spomenuli, a to je otpornost na antibiotike. Rekli ste da postoji europska, e, predlog Europske komisije e, pod vodstvom gospođe Grostet. Radi se o korištenju antibiotika kod životinja ali moramo se pozabaviti i pitanjem korištenja antibiotika u slučaju ljudi. Europski parlament je prihvatio prijedlog rezolucije i mi bismo rado dobili potporu EME kako bi iduće godine mogli izraditi prijedlog vezano uz inovativne antibiotike i njihovu uporabu te e, njihovo stavljanje na tržište. Biste li nam mogli pojasniti što bi EMA mogla učiniti po ovome pitanju? Thank Mr. Lisa, for uh, Hvala gospodine Liza na ovom pitanju. Smatram da mm, ste se dotakli jednog od tri stupa koji su važni za, za mogućnost novih antibiotika i novih alata e, za bakterije koje su vrlo otporne e, na mm, razne antibiotike. To je e, stup koji se tiče zakonodavstva. Unutar EME postoji zadatak e, koji, nakon konstantno radimo, pokušavamo poboljšati alate s kojima radimo i iznaći nove alate kako bismo lakšali e, proces dolazaka do novih antibiotika. Mislim da je ovo dio proces, ovaj, ovaj proces dio novog sustava. Mi smo uvidjeli da je znanost veliki pokretač cijelog procesa i moramo donijeti nove mjere koje će zaštititi te nove antibiotike koje bi e, bile vezane za favoriziranje korištenja tih novih antibiotika koje bi se ticale propisivanja novih e, mogućih e, antibiotika. Bitno je da oni budu što učinkoviti. Ja sam e, uvjeren da imamo sve alate kako bi smo koji su nam potrebni da savjetujemo kompanije da investiraju, da proizvode ove nove lijekove. No kao što kažem, ovaj cijeli proces se temelji na holističkom pristupu koji će nam omogućiti da imamo stabilnije okruženje e, u kojem ćemo onda adresirati ovo pitanje, ovaj problem. Puno hvala. Mislim da je to pravi smjer. No, htio bi još konkretnije znati kako je situacija vezano uz zakonodavni okvir, jel postoje neke tvari koje se još ne puštaju na tržište zato što e, je to veliki financijski trošak i s možemo reći da novi antibiotici bi trebali biti rezervni antibiotici. Znači potreban nam je model za industriju, ali unatoč tome moramo dati i poticaj, no ipak ne smijemo e, se dovesti u situaciju da uporaba bude previše široka. U suradnji sa Europskom komisijom iduće godine bi mogli izraditi jedan prijedlog koji bi upravo to osigurao. Hvala na ovom pojašnjenju. Da, u istinu. Mi smo u po poziciji u kojoj bismo trebali, koje bismo htjeli poduprijeti konačni prijedlog i mislim da je to jedan prijedlog, to je tehnički pristup o kojem govorimo. Tehnički pristup da podupiremo i e, da, da podupremo e, ove investicije e, i ne smijemo propustiti ovu mogućnost te ćemo stoga poduprijeti e, ovaj prijedlog. Thank you very much. now Grote. Ja, vielen Dank. Puno hvala. Kao kontaktna osoba sa kontakt s unutar Europskog parlamenta želim se zahvaliti na dobroj suradnji koja već godinama traje i za vrijeme mojeg mandata EMA je uvijek bila vrlo otvorena, tako da smo na način mogli surađivati na vrlo transparentan način. Za naš klub pristup ljekovima i zdravstvenim uslugama je vrlo važna tema, zato što u mnogim državama članicama ovaj pristup se promijenio u zadnjih 10 do 15 godina. To ste i vi e, pojasnili u svojem izlaganju da je čitav zdravstveni sektor e, sada u fazi promjene. Mi smo osnovali radnu skupinu pod nazivom Access to Health te smo pokrenuli savjetovanje prije ljetne stanke u okviru kojeg je potvrđeno da je e, ova procjena ključna. Komisija je već e, usvojila neke vrlo važne i dobre stvari kao i EMA, a vi ste to upravo i e, spomenuli, što je Europska agencija za lijekove predvidjela za idućih nekoliko godina. Što možemo očekivati od vas jer smatramo da je vaš doprinos vrlo važan za eh, sektor medicine i za njegovo eh, učinkovito oblikovanje. Puno hvala. Hvala na postavljenom pitanju, gospodine Grote. Zaista naš rad e, unutar tijela e, tehnološke procjene i cijeli rad što se tiče autorizacije lijekova unutar MM mora biti proširen. Sada znamo da autorizacija tržišta na tržištu e, ne daje više pristupa lijekovima. I kada bih trebao ukratko pisati kako e, zamišljam interakciju MS-a sa HTA trenutno Trenutno radimo na toj suradnji, a komisija e, podupira ovu suradnju. Jako je teško napredovati u tom procesu, ali imamo mnoge smjernice kako to učiniti. Vidim da u budućnosti će postati velike mogućnosti za podupiranje inovacije i pristup inovacije pacijenata. Ako se bavimo dvama procesima paralelno u početku, to će, toga će imati koristi pacijenti jer će oni biti izloženi bit će izloženi manje probni, probnih e, lijekova, odnosno manje će uzimati probne lijekove, a bit će sigurniji u učinkovitost lijekova koji će biti administrirati, e, biti administrirani. Mi ćemo imati bolje podatke i e, vjerojatno brži pristup. Ako se ova suradnja poboljša, to će se dogoditi, ali ono što je vrlo bitno, kao što sam rekla u svom uvodnom govoru, bitno je integrirati ova dva, ove dvije zajednice, ove, ova dva procesa. Hvala. vielen Dank. Puno hvala. Jasno je da je to vrlo važan instrument. Što vi očekujete od parlamenta, ako vas smijem pitati, što bismo mi kao parlament e, što se tiče e, razvoja zdravlja mogli učiniti? Jel, s jedne strane je to financijsko pitanje, upravo vodimo konzultacije oko proračuna, e, to je naravno sada upućeno u Europskoj komisiji, novi izvršni direktor je danas ovdje sa nama, želim mu poželiti dobrodošlicu. Znači kada donosimo nove stvari, onda se moramo pobrinuti za to da to možemo i financirati, znači da možemo i osigurati nova radna mjesta, da možemo platiti te nove lijekove i pobrinuti se da se oni registriraju u dogledno vrijeme. Što vi želite, odnosno što bismo mi mogli učiniti tako da stvari brže funkcioniraju. Recover the time. E, Nastoje ću biti kratak e, kako bismo nadoknali, nadoknali vrijeme. Ono što ja želim jeste podrška e, koju EMA i, u kojoj EMA i komisija mogu surađivati kako bi se osiguralo nakon tri zakonodavna razdoblja da imamo dovoljno financija za to. Biti ćemo jako ozbiljni, nećemo tražiti više no što trebamo. Ali ako želimo se upuštati u nove aktivnosti, onda moramo dobiti i dobru podršku, naročito u smislu ljudskih resursa. Hvala lijepa, a sada gospodin Eka za EKR. Hvala lijepa. Htio bih e, govoriti o e, dozvolama za puštanje u promet. Tu se radi e, u prvom redu o djelotvornosti, a također i o sigurnosti za pacijente. Tu imam jedno temeljno pitanje. E, postupak za dobivanje dozvole je vrlo e, dugotrajan. E, imamo tu nove izazove, naročito kod otporozni na antibiotike, na, kod onkologije kao i kod rijetkih bolesti. Ima li ka, vaša agencija kakove planove kako bi se ovdje moglo postupati? E, da li bi se agencija mogla restrukturirati kako bi ovaj postupak se obuzdao i kako bismo brže dobili nove lijekove na tržištu. A sada kod bioloških ljegova imamo situaciju da centraliziranih postupaka hoćete li e, ostati kod decentraliziranih postupaka ili se prebaciti na centralizaciju. Hvala, mm, gospodine Pišler. Mislim da imamo najmanje dvije e, inicijative kako bismo ubrzali postupak, kako bi on postao učinkovitijim. I kraći na kraju dana. I te dvije inicijative koje, koje su o, pripremamo u suradnji s komisijom, to je ide pod naslovom inicijative e, brži postupak za inovativne lijekove. Imamo jedan pilot e, projekt, a prilagodbeni pristup, adaptive approach. Imamo tu one obećavajuće lijekove e, koje onda dobivaju podršku u cijelokupnom postupku razvoja. E, također ćemo inicirati jednu novu inicijativu koja se zove Prime. E, e nastojat ćemo identificirati obećavajuće lijekove od malih poduzeća koji nemaju dovoljno znanja niti dovoljno resursa kako bi e, do kraja razvili lijek. tu EMA može biti vrlo učinkovita u podršci, ona može dati i e, vodstvo e, u vođenju pacijenata i u tome kako najbolje iskoristiti ograničena sredstva. E, tu ćemo nastojati srezati nepotrebne aktivnosti koje, u koje se ulazi zbog eh, pomanjkanja znanja eh, o tom složenom procesu. Hvala lijepa. Eh, to je bio vrlo jasan odgovor. Da li vidite i neke zakonodavne promjene Trebamo li nove pravne propise kako bi lijekovi brže stizali na tržište? Onda jedno složeno pitanje. E, da li biste kao agencija bili spremni da provedete liberalizaciju kod kliničkih studija? Mm, e, govornik je prekinut. E, kandidat kaže da nema prijevoda. Možete li početi Ovdje je važno da postupak za puštanje u prodaju bude brži. E, vidite li potrebu promjene pravnih propisa na području kliničkih studija, ali i e, u, s obzirom na brzinu kliničkih postupaka kako bi e, pacijenti brzo dobili nove lijekove. E, u svjetlu velikih problema koje imamo sa antibioticima kod e, oboljenja od raka i kod rijetkih bolesti da e, tu možemo predvidjeti neke zakonodavne promjene koje bi ubrzale te postupke koje ste spomenuli. E, ukazali ste na te probleme. Mislim da već u sadašnjem zakonodavstvu imamo mnoge instrumente koje e, ne koristimo dovoljno meni se čini da u prvom redu moramo gurati ono što sada imamo, moramo ih pravilno interpretirati. E, a onda ono fino podesiti zakonodavstvo, neke male promjene e, bi mogle biti E, mnogo učinkovitije nego potpuna prerada zakonodavstva. Hvala lijepa. E, gospođa Riz ima riječ. Hvala predsjedniče. Dobar dan profesore. E, dobrodošli kod nas. Pozdravljam i gospodina a koje, s kojim smo puno radili tijekom mnogih godina. Nemamo mnogo vremena, ja bih nešto rekla e, o onom što ste govorili o transparentnosti. To znate e, koliko je to važno za evropske građane i za nas. Vi ste se na tome jako angažirali u EMI i drugdje. E, govorimo o objavljivanju podataka od strane farmaceutskih kompanija vi ste rekli da e, e, taj sustav mora postati još transparentniji. E, što mislite pod time još vi, više transparentnosti? Isto tako što mislite o sukobu interesa? Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste me vratili na jednu vrlo važnu temu. Više transparentnosti. Mi smo već e, u prvim linijima e, transparentnosti u svijetu. Mi surađujemo s našim, e, vidimo da su naši kolege u drugim dijelovima svijeta malo nervozni. Čini se da je u Njemačkoj... Njemački prijevod. Možete nastaviti, izvolite. Za kliničke podatke. Mislim da kad budemo počeli, onda će biti potpuno prirodno da objavljujemo podatke. E, moramo naučiti kako koristiti podatke i e, za najbolju e, uporabu to jednostavno moramo još naučiti e, tijekom vremena. A tehnika ili tehnologija će nam e, sigurno u tome pomoći. E, što se tiče sukoba interesa, mi nismo policijsko tijelo. mi, mi se oslanjamo na ono što nam kažu. Naravno, treba učiniti više. možemo e, dobivati i podršku, ali svi su e, koji su zainteresirani za taj problem mogu nas alarmirati, upozoriti na probleme. E, ne možemo samo sjediti i vrtiti palce i oslanjati se na ono što nam kažu farmaceutske kompanije tu trebamo naravno institucionalnu podršku E, kao i institucionalna pravila. Brine nas i e, ograničenje resursa. E, vidimo koliko je teško surađivati sa 30.000 stručnjaka. Hvala na ovim pojašnjenjima E, ovaj vaš kurikulum vite vrlo e, dojmljiv e, vi već surađujete već godinama sa našim američkim partnerima naročito sa FDA imate jesu li najbolje prakse FDA važne za nas Nećemo ovdje ulaziti u polemiku TTIP-a. Kako vidite ovo pojačanje transatlantske suradnje? E, e, e, Matijas Grote je govorio o pristupu lijekova. Imamo pacijente sa pacijenti sa rijetkih bolesti nam se često obraćaju, oni su očajni. Kako pomoći njima? To je vrlo artikulirano pitanje. Mi nismo uključeni u e, TTIP. Što od toga možemo naučiti? Što se tiče lijekova orfan, lijekova siročat, e, tu trebamo ih osigurati da je naša politika transparentnosti, e, da ona nije štetna za njih. Ja pozivam na to da da se e, moramo držati onoga što smo već e, postigli u transparentnosti mi smo e, zaista učinkoviti sada radimo sa Primom i Bakvom kako bismo to kvalificirali. Mislim da tu trebamo i e, institucionalnu podršku. Hvala lijepa. A sada za GUE e, gospođa Miner. Predsjedatelju, za europske građane i za moju stranku. E, mi želimo da se lijekovi razvijaju objektivno i na znanstvenoj osnovi, a pacijenti su ovdje najvažnija stvar. E, sve drugo je sekundarno, to zahtjeva maksimalnu transparentnost e, kako bismo izbjegli bilo kakav sukob interesa E, da e, moramo biti nezavisni od farmaceutske industrije. EMA e, je često bila kritizirana zbog pomanjkanja transparentnosti kako bi se izbjegao sukob interesa moramo biti jako pažljivi. 83% mm, dohodka dolazi od industrije, kako onda možete biti objektivni? E, kako se možete obraniti od velikog medicinskog e, lobija, a s jedne strane i zaštititi interese pacijenata. S druge strane TISA, e, lijekovi su veliki dio TISE, je li TISA pozitivna ili negativna? Hvala lijepa, na, hvala na ovom pitanju. Još jednom moram reći da je to jedan od glavnih problema i izazova s kojima se e, suočavamo sa svaki dan. 80% e, e, dohodka dolazi od te industrije kao što ste rekli. Mi moramo uvijek, mi dajemo usluge, a E, ne moramo davati rezultate za e, njih. Industrija je zadovoljna ako da dademo pravičnu odluku, e, pravično rješenje, jer ih to onda čini konkurentnijima. Oni su, oni cijeni, cijene ako smo mi strogi, ali moramo biti i dosljedni. Dosljednost je osnova znanstvenog rada E, samo tako možemo biti vjerodostojni, kao, kako prema javnosti, tako i prema e, ljudima od, koji, od nas očekuju uslugu. Treća stvar je sukob interesa. E, mi možemo imati više mogućnosti sankcija. Parlament sada radi na tome kako bi nam pomogao E, to je djelomičan odgovor i na ono prethodno pitanje. Ako je e, industrija e, pokaže s kojim stručnjacima radi, onda će pomoći našoj transparentnosti. Druga stvar, moglo, što se tiče odbora, to bi bilo malo redundantno. E, e, tu imamo članove iz 28 država članica plus ad hoc ekspertizu. E, to će mm, mm, ipak olakšati naš rad. Imam komentar o uslugama Eh, spomenuo sam Tisu. Eh, možete li nam nešto reći o tome? Eh, u komisiji također, kao što znate, i oni su zabrinuti o, zbog interesa industrije, a vi kažete da, da mm, nemate garanciju za nezavisnost od komisije. moram priznati da nisam toliko upaznat sa e, e, ovim e, ugovorom koji spominjete. Ako komisija uspostavi opća pravila, a mislim da će ona to učiniti, onda će to sigurno biti vrlo dobra praksa i mi ćemo je slijediti na razini e, agencije imamo neke specifičnosti kojih se moramo držati. Mi imamo na raspolaganju i neke posebne mjere. E, ja ću se fokusirati na ono što ste zapitali pa ćemo vidjeti što će biti dobro za naš radi, a što će biti malo škakljivo. E, e, ako ne uspijemo u tome, onda će naš cijeli rad biti u opasnosti. E, gospođa Rivazi ima riječ za zelene. Izvolite. Hvala predsjedniče. Hvala gospodinu Raziju što je ovdje. Imam pitanje o nanočesticama, o nanopartikulama. Tu imamo jedan paradoks. Napisala sam dva pisma. E, jedno gospođi Bjenkovski, a drugo povjereniku za zdravlje. Gospođa Bjenkovska je rekla treba zabraniti nanočestice u kozmetici. To je izglasao i parlament i u dioksinu titana. Jer e, te čestice imaju negativne zdravstvene učinke. S druge strane mi je povjerenik za zdravlje e, mi je rekao ne mogu vam dati istrpan popis e, materija tvari koje sadrže nano partikule. Nemamo dakle registra na nivou lijekova, recimo kod e, e Da li ste angažirani na tome da napravite popis nanočestica u lijekovima? To još za sada nemamo. E, zatim dozvola za puštanje u pro, prodaju. E, budući da nano čestice nemaju iste e, karakteristike kao druge čestice, što ćete napraviti na tom području? Hvala na ovim izazovnim pitanjima. Mogu samo reći da nismo direktno uključeni u kozmetičku industriju. E, to nam je i drago. Nemamo isti mandat kao FDA. E, lijekovi, medicinski proizvodi, da, tu nemamo još popis nano mm, partikula, nanočestica. Naravno da možemo e, na tome početi raditi, možemo se povezati i sa e, drugim agencijama, agencijom EHA, sa ECDC-om i tako dalje. Možda bi oni mogli nam pomoći u tome. Možemo se usredotočiti na to mm, i želimo to uraditi Čak i mada vidim da je opasnost u medicinskim proizvodima za, zbog kvantitativnih razloga mnogo manja e, nego e, što je kozmetika i hrana. E, u cijelom životu ljudi su maksimalno 20 puta cijepljeni što bi onda e, učinilo e, količinu nanočestica mnogo manje opasnom nego e, u bilo kojoj drugoj masivnoj upotrebi u drugim sektorima. Ali svjestan sam potencijala toga jer se na način davanja lijekova se sve više oslanja na nanočestice. Pa zbog budućnosti, e, zbog budućnosti novih lijekova moramo i na to paziti. Hvala lijepa. U 30 sekundi. E, vi, vi ste ključni sugovornik jer vi dajete dozvole za puštanje u prodaju. Da li je transparentnost E, prisutna u svim ljekovima koji e, sadržavaju nanočestice. Mm, e, brinem se i zbog ovih kemijskih i fizičkih svojstava nanočestica. Da, tu nemamo iste karakteristike Mislim da imamo, mislim da nemamo pravnu osnovu da nametnemo takvu vrstu e, informacije. Mislim da je i važno da počnemo o tome razmišljati. Moramo početi ispitivati da li su nanočestice prisutne u lijeku kao što sam rekao, ne vidim toliko problem e, u sadašnjem trenutku, ali to može postati problem u budućnosti sa novim načinom administriranja e, davanja lijekova. Dakle, što prije počnemo, to bolje. Za FT gospodin Pedicini, hvala gospodine predsjedavajući, hvala profesoru Eraziju. E, što se tiče recentnih studija, procjenjuje se da što se tiče generičkih e, lijekova, postoji studija e, koja kaže da u periodu od otprilike 10 godina se mogu uštediti do 12, od 12 do 33 milijardi eura, što misli EMA u smislu olakšavanja pristupa generičkim lijekovima. E, među ostalim poznato je da farmaceutske kompanije e, se e, oslanjuju na oko 90% lijekova iz Kine. Međutim, time se zagađuju, zagađuje tlo i vode. Farmaceutske kompanije ne moraju EMI e, iskomunicirati porijeklo ovih tvari i lijekova. Što će EMA učiniti e, po tom pitanju i što EMA misli e, što se tiče minimalnih kriterija poštivanja okoliša? Ja sam u iskušenju da odgovorim na talijanskom, ali eto, nastavit ću na engleskom. Mislim da vaše pitanje mm, zapravo usmjereno na budućnost, određuje budućnost jednog, pos, jednog mm, aspekta kojim se bavi EMA, a to je okolišni aspekt. Danas nismo u poziciji adresiranja ovog problema, nemamo pravnu osnovu, nemamo ekspertizu, nemamo stručnjake, nemamo ovlasti, e, niti kulturu e, osještavanja, odnosno bavljanja tim pitanjem iste, u isto vrijeme razumijem da moramo se pozabaviti ovim pitanjem, te zaista moram imati vrlo jasnu dozvolu od strane parlamenta i komisije kako adresirati pitanje okoliša koje je povezano sa korištenjem proizvodnjom E, lijekova te otpadom koji se e, stvara od proizvodnje medicinskih proizvoda. To je jedna potpuno nova stvar, novo pitanje za nas. Te nešto što moramo znači moramo raditi u suradnji s ostalim europskim agencijama koje već imaju potrebna znanja. Također moramo moramo obučiti ljude kako bi razumjeli ovaj aspekt, važan aspekt e, proizvodnje lijekova. E, Biće mi vrlo drago započeti e, ovu raspravu na međuinstitucionalnoj razini kako bismo uključili ove informacije u trenutni proces, trenutni rad te potaknuti kompanije da predoče drugačije podatke, odnosno istinite podatke kako bismo bolje surađivali e, i riješili ovo pitanje. Ponovno, ponavljam, uvijek moramo razmišljati o učinku na resurse, dobra volja je najbitnija stavka, morate računati, možete računati na nas, ali bitno je da imamo i adekvatne resurse. Samo kratak odgovor To je što se tiče, što se događa u vezi sa e, generičkim proizvodima i biosličnim proizvodima. Da, ja se e, slažem da generički bioslični proizvodi mogu biti jedan od stupava održivosti. E, to sam već nama i na početku mog govora. Ovdje post dva, dvije različite stvari. Jedno je E, dozvola, autorizacija, mi smo na samom čelu e, odobravanja biosličnih lijekova, a FDA zaostaje e, te pokušava doseći razinu na kojoj mi već jesmo. Što se tiče granica, ona vrlo stroga. Mi nemamo nikakve ovlasti što se tiče ovlasti što se tiče korištenja i propisivanja lijekova. To je na državama članicama. Tako da najbolje što možemo učiniti jest izdati smjernice kako bi se e, države priklonile ovom principu. Svi moraju razumjeti da ono što mi odobrimo je potpuno jednako onome što već jest dostupno na tržištu. Hvala vam lijepa. Sada možemo zatvoriti e, prvi niz, prvi set pitanja koordinatora za NF. E, gospođa Drnano. Hvala predsjedniče. Ja zahvaljujem profesoru Raziju što je došao ovamo. E, želim postaviti nekoliko pitanja. Jedan od velikih opasnosti za javno zdravlje e, je e, crna prodaja lijekova, lažni lijekovi koji ulaze na tržište. Evo moje pitanje. Imate li nekih prijedloga za suradnju sa nacionalnim vlastima u borbi protiv lažnih lijekova, e, krivotvorenih lijekova. Na koga se može te osloniti? Imam jedno pitanje i o generičkim lijekovima, na to ste odgovorili. Treće pitanje se tiče e, transparentnosti agencije. Možete li nam prezentirati vaše stajalište o, o razvoju agencije i njenih e, resursa? E, e, kako ćete se razvijati u sljedećih nekoliko godina? Thank you very much. Hvala vam lijepa. Ovo je bitno, ključno pitanje što se tiče e, lažnih lijekova. Mi imamo direktivu o lažnim lijekovima koja nam pomaže adresirati ovaj problem. Međutim, moja velika zabrinutost tiče se kapaciteta za adresiranje ovog problema nada leži u novom pristupu što regulatornih tijela jaka potpora koju dobivamo od strane komisije nam pomaže u zemljama u kojima postoji ovaj problem u Kini i i tako da Još uvijek razumijemo da e, jačanje kapaciteta je strašno bitno. E, mi zaista zaostajemo znatno u tom pogledu te moramo e, možda bi TTIP mogao biti sporazum na koji se možemo osloniti kako bismo riješili pitanje mnogo vremena u mnogo slučajeva ni nismo sigurni kako e, postupiti. Tako da koordinacija e, koordinacija svih tijela je ključna za boru protiv lažnih lijekova. Što se tiče transparentnosti, mislim da već neko vrijeme mi svjedočimo rastu ljudskih resursa unutar agencije. Sada znamo da u Europi postoje određena ograničenja bili su nam dostupni resursi za dva velika područja, klinička istraživanja i farmaceutske proizvode. Trenutno se bavimo sve većom kompleksnošću koja se tiče bilo koje nove aktivnosti rada i kako bismo zadržali razinu eh, kvalitete u budućnosti, mi mm, trebamo zaista ojačati eh, kapacitete unutar agencije. Hvala što ste postavili ovo pitanje. Mm, hvala lijepa na odgovorima. Eh, I ja želim kao i vi da dobijemo podršku komisije u borbi protiv krivotvorenih lijekova. Da, da. Proteklih mjesec dana blisko surađujemo. Vrlo učinkovito čini mi se efikasno. Mislim da vidim, uviđam jedan potpuno drugačiji pristup što se tiče koji su preuzeli donositelji zakona. Mislim da će to potaknuti novi zajednički pristup koji, e, će, koji je zaista prijeko potreban. Hvala. Sada možemo početi sa drugom skupinom pitanja. Kristijan Buzo, izvolite. Hvala vam lijepa. Nakon 20 godina EMA predstavlja priču uspjehu Europske unije. Ja sam bio dio službene delegacije Dakle, sudjelovao sam u službene delegacije ENVIA u EMU u proljeće ove godine i siguran sam e, da nedostaje kapaciteta, nedostaje osoblja u agenciji unatoč svim fondovima i resursima. E, nadam se da će agencija nastaviti sa svojim uspjesima. Imam dva kratka pitanja. Što se tiče kliničkih ispitivanja na djeci koja su bila su registrirana E, bez obzira na to gdje se provodi u trećim zemljama ili u Europskoj ekonomskoj zajednici. Da li razmatrate klinička ispitivanja na odraslima koja se e, koja se odvijaju izvan Europske unije? A drugo pitanje, imate li na umu neke praktične mjere kako biste e, potakli sudjelovanje, pačali sudjelovanje stručnjaka iz trećih zemalja, iz neeuropskih zemalja E, i njihovo sudjelovanje u vašem radu. Hvala vam lijepa na odgovorima. Hvala na e, ova dva vrlo artikulirana pitanja. Želio bih e, zaista pošteno odgovoriti na ovo pitanje. Htio bih započeti sa drugim pitanjima ako nemate ništa protiv. Što se tiče procjene odnosno aktivnosti EME i proširenja na druge države članice, mislim da mi adresiramo ovo pitanje na dobar način. Mi smo pokrenuli mm, nedavno mm, jedan multinacionalan tim, odnosno više timova, koji će utrostručiti broj država koje sudjeluju u um, procjeni. E, dakle, ima više, sve više stručnjaka koji sudjeluju u tom procesu. E, te taj cijeli proces vrlo hrabrujuć, te ćemo nastaviti poduzimati inicijative poput ove. Prvi dio pitanja se odnosio na odnosio se na klinička testiranja, odnosno ispitivanja odraslih. Da, naravno. Mi moramo proširiti klinička ispitivanja odnosno testove i izvan Europe. E, trenutno razgovaramo sa FDA kako koristiti podatke kliničkih ispitivanja izvan Europe. Trenutno koristimo neke podatke i sve dok možemo koristiti te podatke, koristimo ih, a moramo vidjeti kako da se zaista oslonimo na ovu vrstu podataka i Naravno, bitno je da možemo omogućiti drugim eh, tijelima da imaju pristup tim podacima. Do sve do sada zakonodavstvo eh, se odnosilo na Europu, što znači da ako se kliničko istraživanje, ispitivanje eh, odvije izvan Europe, ali ako se koristi za centralizirani postupak, onda ti podaci moraju biti u bazi podataka u Europi i te moraju biti dostupni. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje koje je bilo dosta tehničko. Ne, ja sam vrlo zadovoljan odgovorom, hvala. I pitao sam ovo pitanje jer tisuće kliničkih ispitivanja se provode u zemljama niskog prihod, prihod, dohodka zbog toga što je, ima manje zakona, troškovi su manji, manje je naglaska na etičku procjenu i lakše naći volontere. I važno je da su rezultati sigurni za građane Europske unije. Hvala. Hvala što ste što ste pojasnili, GSP inspekcija je nešto što potičemo države članice, dakle porezne uprave e, europskih država članica sa GSP-om je jedna od obveza na koju smo se e, obvezali i e, bitno je provoditi GSP inspekcije unutar cijele Europe. Hvala, gospođo Kadambah Puno hvala na posjeti i na vrlo opsežnim odgovorima. Mislim da ste već e, odgovorili e, na pitanje gospođe Riske vezano uz TTIP. ali s obzirom na vaše iskustvo vi biste sigurno mogli reći nešto o utjecaju ovog sporazuma na lijekove i na postupak odobrenja. Znam da u ovom kontekstu uzimate u obzir i strahove pacijenata, a da ne govorite samo kao predstavnik farmaceutske industrije. S obzirom na to bi me zanimalo što vi mislite koje su prednosti ovakvog sporazuma sa SAD-om, a gdje se nalaze opasnosti. Puno hvala. Nije, nisam toliki stručnjak o komercijalnih prednosti. Mi smo sigurni da da ćemo i dalje surađivati sa komisijom i ljudima koji su koji su um, uključeni u TTIP. Međutim, mi moramo biti sigurni da poštujemo principe koji stoje iza transparentnosti, dakle da potičemo transparentnost, te da također E, uvjerimo industriju koristi koje će e, krajnje koristi koje će dobiti e, uslijed ove dodatne transparentnosti koju ćemo postići sa kompletnim objavljivanjem podataka. Nadalje sigurni smo da da će znanost napredovati vrlo brzo i brže od toga što je napredovala sada. Ono što je povjerljivo u Europi, povjerljivo je svakdje drugdje. Mi se bavimo s ovim pitanjem već niz godina, te moramo prenijeti to u naš sustav i biti sigurni to je u druge sustave i biti sigurni da e, mi da mi se bavimo principom na pravi način Te što se tiče komercijalnog aspekta, ja tu zaista nisam u položaju da mm, elaboriram više o tome, moram reći da ne znam više o tome, mm, tako da ne mogu eto odgovoriti na vaše pitanje e, do kraja. E, Gospođo Stete, izvolite. Eh, Hvala lijepa profesore Razi. E, oduševljena sam što ćete i dalje surađivati s nama. Postavit ću jedno pitanje koje do sada još nije postavljeno. radi se E, e, o korištenju lijekova e, izvan AMM-a. To je sve više rašireno zbog raznih razloga, uglavnom financijskih razloga. Zadnji primjer toga je dozvola u Francuskoj radi liječenja je mak, e, e, propadanja makule. E, to može dovesti u pitanje sve propise, evropske propise za davanje dozvola. Agencija mi morala da, da dati smjernice za takovo ponašanje. Kad ćemo dobiti te smjernice? Hvala. Hvala na vašem pitanju o korištenju medicinskih proizvoda. Taj problem je je stalan problem jer znamo da gotovo ne postoje lijekovi koji se ne koriste barem negdje u nekoj zemlji na nekim pacijentima. To je nešto što se uvijek činilo i dalje se čini s novim e, lijekovima, novim zakonima, nadamo se, s novim podacima, pardon, nadamo se da ćemo znati e, kako koji lijekovi koliko su opasni, koliko ih se mogu koristiti i na koji način adresirati ovaj problem. Naravno, sa regulatornog e, stajališta činjenica jest da se medicinski proizvod može koristiti, odnosno e, da je uporaba e, medicinskog proizvoda e, u druge svrhe osim onih navedenih na uputama za lijek može biti vrlo opasna. S druge strane Mi e, znamo da podaci iz stvarnog svijeta i neki podaci koje dobivamo nekada idu prilog ovom korištenju lijekova. Mi pokušavamo doći do što više znanja o tome što je dobro, što je loše. Nije lako za europske agencije da postignu tu razinu znanja i prikupe podatke jer e, je to u strogoj nadležnosti nacionalnih e, ovlasti, a kada zakoračimo u tako nešto, onda znamo da smo zapravo zakoračili nacionalnu suverenost i možda da neke državčanice neće biti presretne da mi stražemo to područje koje njihovim ovlastima. Stoga ćete možda biti razočarani činjenicom da nećemo biti u položaju da damo cijelokupnu sliku, e, detaljnu sliku korištenja e, ovih lijekova i možda ćemo imati neke smjernice. Jeste li u tom slučaju e, spremni da definirate neke smjernice? Govorili ste o transparentnosti kliničkih pokusa, naročito što se tiče lijekova siročadi Mm, e, e, mo, možemo li e, imati više transparentnosti jer ovi pacijenti koji pate od rijetkih bolesti nemaju dovoljno informacija. Hvala lijepa. Hvala ovo je još jedan važan aspekt. Mi se borimo sa posljednjem transparentnosti podataka i zaštitom podataka, osobnih podataka. I to je jedan od razloga zašto jedan razloga za tehnički problem s kojim se suočavamo, jer kao što ste točno naveli, to je jedna od mogućih granica eh, koju ne želimo prijeći dakle granica dostupnosti podataka koji su javni želimo isto vrijeme zaštititi osobne podatke. Mi vjerujemo dakle da je, će to biti tehnički problem, tehnologija će nam pomoći iznaći rješenje kako objaviti važne ključne podatke kliničke i znanstvene svrhe, a da pritom ne ugrozimo osobne privatne podatke. Do sada, to je jedan od razloga zašto odgađamo objavljivanje nekih podataka, još uvijek nismo našli rješenje. Jedno moguće rješenje bi bilo uključenje pacijenata. Ako oni toliko žele sudjelovati u određenom procesu, testiranju, onda oni možda mm, žele da se njihovi privatni podaci objave. To se možda može dogoditi u većini slučajeva, no ne i u svima. Međutim, eto to je jedno moguće rješenje. Hvala, gospođa Kabezan-Liz. Empezar agradeciendo este encuentro que creo que es muy interesante. Puno hvala. Zahvalila bi se na vrlo zanimljivoj <clears throat> zanimljivom razmjenu gledišta. Ja bih se pridružila mišljenju svog kluba. Tu se radi o pristupu inovacijama i novim lijekovima. Očito je i jasno da vaša agencija pritome igra ključnu ulogu u odobrenju novih lijekova, ali radi se i o kvaliteti novih lijekova to je ključni zadatak i to je vrlo važno za pojedine države članice da se da provedba bude odgovarajuća. Stoga je moje pitanje kako kakvi su stvarni troškovi istraživanja jer mi želimo postići veliku transparentnost u okviru kliničkih istraživanja, no kakva je dodatna vrijednost kako bi se e, stvorila uravnotežena cijena za države članice. E, trenutno se provode neke izmjene i u području inovacija i u području patenata. Kako možemo osigurati zaštitu lijekova? Zatim rijetke bolesti, nešto što nam je vrlo važno. To je e, glavni problem farmaceutske industrije. Potrebni su nam novi impulsi kako bi se uspješno borili protiv tih bolesti. E, kakvo je stanje u farmaceutskoj industriji po pitanju istraživanja? Puno hvala. Thank you. hvala, ovo je bilo vrlo dobro jasno pitanje. Što se tiče troškove istraživanja, Troškovi istraživanja su troškovi kliničkih testiranja, odnosno ispitivanja. To je najveći trošak nakon troška na trgovačkoj razini, na razini trgovine prodaje ljekova. Mi se bavimo troškovima i zato inicijative poput Prime, poput Adaptive Pathway, poput, odnosno E, nekakvog dodatnog odobravanja mogu poboljšati, odnosno smanjiti troškove istraživanja bez da smanje e, rizik, e, odnosno omjer koristi i rizika. Problem je taj da postoji potreba za suradnjom na političkoj razini jer ako mi smanjimo troškove, industrija će se ponašati sukladno tome, tako da mi možda imamo mogućnost smanjiti troškove istraživanja, ali netko drugi također mora e, imati koristi od e, to, tog, tog smanjenja. Drugo pitanje, e, kada proširimo indikaciju, to je dobra stvar u principu i trebala bi trebali bismo imati mehanizam e, kako bi imali koristi, a ne samo povećanje troškova. Dakle, mi nismo u potpunoj nadležnosti da riješimo e, tog pitanja. Mi možemo smanjiti dodanu vrijednost indikacije. Još jedan kratak komentar. Mislim da sektor dobro napreduje. Postoji zabrinutost da postoji pokušaj da se zaobiđe zaobiđe reguliranje, no taj, ti pokušaj su vrlo rijetki. Hvala. Ne znam, je li možda gospođa Kabezona ima kratko pitanje? No, yo eh, me consumido el Ne, ja sam već iskoristila svoje vrijeme, hvala. Sada... Sada gospođa Gardini ima riječ. Izvolite. Promijenili ste redoslijed, pa se nisam pripremila, oprostite. Dakle, ja ću pokušati reći biti vrlo kratka. Što se tiče e, bitnih tema, na primjer tema koju poznao pod nazivom falsified medicine, dakle lažni lijekovi prema vama centri nacionalnih agencija i e, europske agencije e, koji već postoje, da li su oni dovoljni da se dalje održava nadzor kvalitete lijekova i mislite li da je moguće e, uspostaviti nove privatne ili sveučilišne centre kako bi se proširili kapaciteti kontrole kvalitete lijekova. Još jedna stvar, mm, razgovarali smo mnogo o mm, naprednim terapijama i zaista postoji kat Committee of Advanced Therapies, odnosno odbor za e, e, terapije. Dakle, pitam vas, što se tiče velikih troškova kata, dakle svi stručnjaci dolaze u London iz različitih zemalja i to predstavlja velike troškove. Mislite li da bi smo mogli imati harmonizaciju između dva odbora znanstvenog odbora CHMP e i odbora CAT odnosno CAT, da li bi se mogla dakle provesti harmonizacija i usklađivanje među ta dva odbora kako bi se smanjili troškovi? Hvala. Hvala vam na pitanju falsificirani, odnosno lažni lijekovi, sve se problem na dvije razine. Prva razina je, mm, prvom razinu se bavi EMA koja ima kapacitete oblasti kako bi provodila nadzor na e, GSP razini, odnosno razni općeg sustava preferenciji. To je nešto što, znači možemo više raditi, što može ići i dalje. Odnosno, mi moramo izgraditi i ojačati kapacitete unutar Europe. Mm, Treba nas više inspektora. Već smo pokrenuli mm, centar za obuku u Europi koji uključuje inspektore, odnosno osoba koja provode nadzor lijekova i to će pojačati naše, naše kapacitete. Te će biti vrlo korisno na lokalnoj razini za one države članice koje e, će e, povećavati broj inspektora unutarnjih. Druga razina je razina, e, zakonodavna razina i nažalost e, tu na, na, na, na e, ovlasti nadzor ima lokalna policija. Što se tiče zakona u nekim zemljama postoje vrlo efikasne teritorijalne kontrole, neke su na razini veleprodaje, neke na razini uh, apoteka, odnosno farmaceuta, a neke na razini uh, granica. Mislim da što se tiče e, razine provođenja nadzora i zakona, e, na lokalnoj razini, odnosno, odnosno tamo gdje policija provodi nadzor, mislim da to uopće nije dovoljno što se tiče e, E, razine Europe. Advanced Therapy, odnosno napredna razina, napredna terapija uključuje pet novih tvari u proteklih nekoliko godina. Međutim, ta, ta vrsta terapije je vrlo bitna i ja dijelim vašu sumnju što se tiče učinkovitosti e, dva odbora, rada dva odbora i velikog troška, jedan odbor nije previše ako se to shvati kao investicija Po pa prvi puta mi smo u jednoj godini poduplali broj ovih terapija. E, I zato nam je potreban ovaj odbor kako bi radio pri punoj brzini. I još jedna stvar, ono što nam je potrebno jest integracija, koordinacija dva odbora, ali ne ujedinjenje, dakle ne, ne, ne bismo trebali ukinuti jedan odbor. Hvala, ne znam je li gospođa Gardini ima još neke dodatne komentare, ne, hvala. Gospođa Čalders, Dobro jutro, mm, gospodine Razin. Moje pitanje tiče se istraživanja, kliničkog istraživanja vezano za e, spol i dob. EMA 2011. E, pokrenula e, jednu jednu inicijativu koja se ticala starije populacije e, i boljeg testiranja, odnosno kvalitete novih lijekova na starim ljudima. Da li možete potvrditi da je korištenje E, lijekova e, na starim osobama postalo kvalitetnije, da li su to testiranja kvalitetnija i e, da li je to pravilo bilo implementirano na učinkovit način. Također neravnoteža spolova koja se tiče ne samo ljudi već i životinja favorizira muškarce te bih željela znati kako možete osigurati ravnotežu, odnosno znanje implikacija lijekova ako samo polo, ako se ti lijekovi testiraju samo na polovici populacije, odnosno samo na e, muškom rodu. Mislim da je ovo jedna velika e, jedan veliki problem pri našoj analizi podataka i procjeni podataka. Što se tiče E, gerijatrijskih e, odjela, odnosno starije populacije, potrebno je poduzeti još mnogo e, koraka. Uloga starije populacije, starih pacijenata je sve važnija. Odbor konstantno naglašava ulogu starijih pacijenata i postoje određeno povišanje po tom pitanju. Ono što me brine i ono što mislim da nedostaje jest činjenica da danas ne postoji model znanost koja bi nam dopustila da adresiramo ključni problem starenja, a to nije problem metabolizma, doziranja lijekova, nego interakcija raznih lijekova kojima su generalno stari ljudi izloženi. Dakle, mi nemamo znanstvene alate kako bismo razumjeli koja će biti kako će reagirati određeni lijek kada je kombini, u kombinaciji sa ostalim lijekovima koji se administriraju. Dakle, to je zaista pravi izazov, naravno, e, već smo raspravljali mnogo o tome, ali nemamo jasno rješenje. Također, što se tiče vašeg pitanja vezanog uz spolove, odnosno e, neravnotežu, ja imam tu određenu nadu. Mi znamo da rod može imati nebalans, odnosno neravnoteža u rodovima, može imati e, posljedice jer znamo da muškarci i žene reagiraju drugačije na drugačije ljekove u drugačijoj životnoj dobi. Rod je tu vrlo važan, odnosno spol. Dio, kao dio rješenja vidim personalizirane lijekove koji će uskoro doći na tržište, to može biti omogućeno u budućnosti, te će e, time se dobiti rješenje ovog pitanja. Hvala vam lijepa na ovom odgovoru. Ja se nadam da ćemo u narednih pet godina uspjeti reći nešto više nego da imamo nadu, a, jer zaista životi ljudi ovisi o tome, ne samo životi ljudi, nego kvaliteta ljudi za starije, zaista je ovisno o ovoj vrsti istraživanja, jer ako će ljudi živjeti sve duže i duže, oni će morati imati adekvatni, adekvatno liječenje za mnogo bolesti koje će dobivati, a to znači da istraživanje se mora provesti i da ta situacija neće poboljšati osim ako e, mi ne, ne poradimo na toj situaciji. Mnogo žena također umire od bolesti prouzrokovanih e, e, problemima srca i moramo poraditi na toj neravnoteži. Da, hvala, ja sam zaista optimistična i nadam se da ćemo u narednih pet godina iznaći rješenje. Što se tiče rodova, naglasio bih također i potrebu za korištenje, za koncentriranjem na korištenje lijekova u trudnoći, mi ne koristimo dovoljno lijekove koje bismo trebali koristiti, a prekomjerno koristimo lijekove koje ne bismo trebali koristiti i to zbog nekog određene razine neznanja pacijenata, liječnika i znanstvenika također. Tako da to bi isto bila jedna podskupina e, koju ćemo, nadam se, moći poboljšati narednih pet godina, možda i ranije. Hvala vam. Sada sljedeće pitanje. Gospođa Pilara Juzo. Hvala lijepo predsjedniče i hvala lijepo profesore Razi. Nekoliko ste puta spomenuli farmakovigilanciju. E, jako sam zainteresirana za to jer sam e, e, izvjestiteljica u sjeni za dva amandmana na tom području. EMA želi pospješiti autorizaciju nekih lijekova. Imat ćete takozvani reductive pathway, skraćeni put. Je li to točno? jer bi to moglo dovesti do nekih nejasnoća u pogledu sigurnosti tih lijekova. To bi moglo imati utjecaj na farmakovigilanciju. Moje pitanje je sljedeće. Kako će EMA pojačati aktivnosti farmakovigilancije u državama članicama i kako ćete podubrijeti države članice. To je jedan od najvažnijih odgovora koje ovdje moram dati. E, prilagodbeni pristup e, je sada pilot projekt. E, mi želimo imati brži pristup nekim inovacijama Percepcija je da, da ako to e, radimo brže, onda ćemo dodati nesigurnost i, i rizik. Međutim, to nije slučaj. Mi se osredotočemo na jednu e, usku populaciju sa specifičnim indikacijama. U tradicionalnom pristupu e, E, rizik za ovu inicijalnu autorizaciju će biti viši. Ako uspijemo, onda ćemo se morati e, baviti sa nekontroverznim medicinskim potrebama. U osnovi e, počet ćemo usko, ali fokusirano. farmakovigilancija. Važno je da imamo bolju fa farmakovigilanciju u državama članicama. Međutim, sada trebamo e, dobro koristiti e, instrumente e, farmakovigilancije. Follow up u korištenju i tako dalje. Nijedna klinička studija ne može odgovoriti na e, sva pitanja. Tako ćemo biti u boljem položaju da se pokrenemo od e, nesigurnosti prognoze do e, robustnog praćenja kako bismo odgovorili na raznim instrumentima farmakovigilancije. Hvala lijepa. Hvala lijepa na odgovoru. E, mislite li da sa ovim sredstvima koje imate na raspolaganju ove agencije i države članice se mogu nositi sa ovim dodatnim teretom? Ne. Mislim da da se instrumenti ne e, koriste dovoljno. E, bili bi dovoljni kad bismo iskoristili e, potpuni potencijal tih instrumenata. Implikacija je naime da mi moramo uključiti sve dionike, što još sada nije slučaj. Sada radimo na pilot projektu, to obećava. imamo imamo e, pacijenta, e, liječnika i e, agenciju za autorizaciju. Svi moraju surađivati, a to je izazov. Hvala lijepa na ovom zadnjem odgovoru. A sada možete iskoristiti sljedećih pet minuta za konačni konačno obraćanje e, zastupnicima, članovima odbora. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala svim e, zastupnicima na ovoj fokusiranoj e, raspravi i na vrlo pertinentnim pitanjima. Naravno da sam mogao samo djelomično odgovoriti na pitanja će mi jako drago ako budem u budućnosti mogao češće ovamo odalasiti kako bi vam dao i srpnije odgovore na pitanja. E, u sljedećih ću pet godina nastojati e, ne samo davati odgovore e, na pitanja već i rješenja. Imamo mnogo teških izazova Međutim, po prvi puta nakon četiri godine sada mislim da imamo e, bolju suradnju između institucija. Već sada sam imao mnogo razgovora sa komisijom. Vidim da postoji zajednička svijest onoga što e, je ovdje u pitanju. I uživat ću također i u konstruktivnom dijalogu sa svim članovima parlamenta Parlament je uvijek davao vrlo dobru podršku ili je bio prokotivan na e, konstruktivan način, a često sam dobivao i dobre savjete. Hvala. Hvala lijepa na tome što ste došli ovamo i hvala vam na vrlo iscrpnim odgovorima na e, pitanja koja su kolege postavljali. Hvala još jednom. A danas popodne ćemo, e, nakon ovog zastanka ćemo sa e, koordinatorima donijeti zaključak i poslat ćemo naš odgovor predsjedniku parlamenta za uobičajeni postupak. Evo, gotovo smo završili na vrijeme. Prije no što počnemo sa sljedećom točkom, a to je razmjena mišljenja sa izvršnim e, direktorom EHE. E. Moramo pričekati kontaktnu osobu. Ona će biti ovdje e, za 20 minuta. Molim, odite na kavu. E, nakratko ćemo prekinuti sastanak. Počinjemo u 11.30. Hvala vam lijepa. Idem po kavu kad god hoćem dole je ogroman red. Isto. Ali 20 minuta imam. Da. Oni prije ovih svih. Da, da, idem, idem da prije, prije malo. ovdje. Možete da možda samo piju kave. Mm. Već dvije pauze u dva sata. Nepotrebno. Dakle, ovaj tip ne priča na talijanskom i da je razim. Nego na tom nekom lošem engleskom. Indicate, ono, ko, ko govori tu riječ, kuže, što njemu dolaze od indagari. Mislim, ta riječ postoje u engleskom, ali tu riječ niko ne upotrebljava. Što bi trebalo znači? Da, ono, look into research i tako nešto. Ono, look into, ono, istražiti, kad znam, ćemo istražiti to, ali indicate, indicate. Ono, morala sam kukala da budem sigurna da postoji reći postoji. Ovaj, pa ne, ne, ne znam, mislim da kužiš da, mislim da Vera onak se za moje video na nama i rekla kad ste predložili za 30 minuta da je 20 bolje, što znači da se vjerojatno prije zamori. Uh mhm. -huh. Kad je bio isto Španjolski, mi stalno gledamo, će ona pogledat mene, ako me pogleda, ja uvijek ne pokažem taj meni. A ona uopće ne gleda i ne znam kako da je uletimo, sad sam ja stala tamo, odnosno ti uopće ne reagirala na to. Nije, a zašto ti sad ne kažeš u pauzi da sve što ima ribe i preko, da je ujedno i preko engleskog i preko njegovskog da ćeš ti uzeti? Jer inače onda ti ne želiš reći što tebi isto vjerojatno glupo, mislim ne znam. Kako te? se, želim ispast ni ono prepuši. Da, ali ti onda, da, ali recimo kužiš, nećeš ti ispast pušiti zato kaj ona prevodi i tak tako je gomela toga na engleskom kaj onda ti ne možeš. Ja mislim da je 80% na engleskom. Da. I onda ako nema nikog da se javi na njemačkom, da se javne njemačkom, na mačkom, vjerojatno niko neće pričati, onda je tvoja jedina prilika uzimati relay koji ide preko njemačkog. Ne. Ja budem rekla da bi onda uzimala nizozemski španjol. Da. Jer sad gdje je ovaj tu činjenicu? Kužiš? Dobro, još ako se neko sad javi, kužiš, ide preko njemačkog još i poljski, litavski, slovački. Poljski, litavski, slovački, nizozemski, španjolski. Da, znači to sve možeš uzmati. Možemo se zabilježiti. Čekaj, ne, koje su? Ne, to je slovenski. ne, što je sad prvo što je slovenski? Čekaj, slovački, je slovenski. Slovenski, slovenski, da. jako hladno na prostoriji. Ozbiljno? Mhm. Možda sam ne spavana. Da. Obično čovjeku bude hladno kad se nema spava. Baš sam u konu. Znači više danas neću ni šest na večer. Danas neću uopće ni šest, baš briga. Sam iz ali ovo je samo celo. Ne, We invite you to submit original travel documents for your journeys within 30 days. See list at the end of this email, a u listu je samo ugovor Jer ja kad sam to dobila, kod mene je bilo sedam dana. A ja im nisam morala slati boarding pasove, nego samo račun od hotela. E pa može da bude sve mene u ne znam zakona. A onda im to šalje i sad, dok si ovdje brže će dobiti. Ne mogu. Zašto? Zato što oni imaće paper version of travel document. Ne, ne to kod sebe. Aha, tamo ti. Mislim, ne znam. Ti šalješ samo te e-mailove koja da, da, da. ja sam stvarno radim, meni je mail pun mojih mailova. Znaš kaj radim, zato kaj sad sam ga tražila i vidim da sam dobila september 28. a umeđu vremenu dobašla 8 miliona e-maila, pa sam se ga forwardala što ću opet napraviti. Ne, ja si kuš povratam, onda mi je zacrljen, a pa inbox 384, ono, ne znam. Ja sam na 400 i nešto. Ozbiljno. Ali tako ne zaboraviš, kaj? Ako što, onda ću ja sad to poslati, ja sad ću onda to otvoriti, jesam sam glupa koju želim. A nema otvoriti. Znam, zaboravim, vidim neke crvene, da vam to klikcem. Ja otvorim pa onda pročitam popis otvorim. Odnosno, obilježim kao da... Aha, ne biš mogla dobiti zvijezdicu. Hoćeš čaj ili nešto drugo? Ma ne bih, hvala,

Što bi ti hotel? Ok, isposobno. Mada, kaj bolje ovaj... Um, ovaj drugi ton. Moj. Ma da. Mislim je meni to nešto. Meni to malo žicira, ne znam zašto. Bolje mi je ovo. Mhm. Tebi? Da, bolja je atmosfera. Ne, nisam. Toplija. Da. Ne znam zašto. To nije baš ono koče. naših pravi hotel. Da. Ma nije to nije pravi hotel. Meni je pravi hotel onaj... Meni to nisam imao malo tu varijantu ono self service a Mhm. Kaj nema. Mislim, je pravi hotel, ali vezmo... puno mi je više onaj e, isto u centru tam blizu to na onaj Redison. Da. Da. Ta je baš ono. Mhm. Taj recimo ima pun mini Oni. Ako kuš, meni to glupo. Ja ne, ne znam, to je za neke te biznisne koji tako pucu na jedan, dva dana pa se očeli zaposliti. E, ne znam za koga je to. Pa da, za koji imaju para, šta što ne zarađuju 10.000 EUR mjesečno ili više što ima to. A vidi, ja isto zarađujem 500 milijardi eura. Ja to ne bih volila. Možda bi drugačije gledala na te stvari. Pa drugačije gledala, vjerojatno na to a meni nije gušt, recimo, meni je, meni je užasno velike gušt jer ste na, na primjer nekakvu hranu koju ste samo napravili, neku domaću hranu, dobro. I, ili imate neku svoju kuhinju sad napraviš ti hranu. Hmm. Pa gledaj, kad nemaš vremena, kad si samo on the road, onda se navikneš. Nemaš vremena kovati. Ja bi fakat umila, to tako ne mogla. Iako evo da sada... Šta je povjerenik koji zarađuje 20.000 euro mjesečno? Šta je sa njemu? No znamo ali ti, nije sam stvar u parama. Ne mogu ti pare kompenzirati. Pa ne, da, ali on je stalno u movingu, on nema vremena. E, pa možemo se mi od našeg dnevnica istog to kupiti. Možemo, da, bez problema. Samo kaj nam se kušta ne da, mislim, ne znam. Da, nema vremena kuvat, a dobro, gledaj, nema nemam ja. Pa meni je sudno rečeno najbolja salata ono što ja sebi napravim doma. Još je kad doma kuham. U jednom restoranu mi nije tako ukusno kako doma. A ne znam zašto je to. Kaj ti misliš? Prošlo se pitao. Skuhaš po svojem ukusu, staviš začina koliko voliš, kako voliš. Recimo ona salata jučer ja bi ne stavila puno više bučinog ulja, stavila bi više sjemenki, onak napraviš po svom šefu. Da. I guess. Ja isto to volim po... Ja sam nisam skuhala, ne znam kad sam zadnji put nešto kuhala. Ono, maksimalno kad skuham, skuham onak jaje da ga narežem na salatu. Nešto. Tam imate prezentacija zdrava hrana, ima svašta. Kaj okay, pa fakat? I e, uzela sam sjeme. Ja sam se uzela krušku. Uzela sam ovo sjeme, vidiš? To ti je za posijat doma. A ja već imam to. Imaš to sve. Ovo je seed pack aromatic mix. direktivi u unificiranom sjemenju? <laughs> ne znam je li prema direktivi, ali reći ću ti kad izraste. A kaj je dijeta prezentacija? Tu dole imaju dire, Nerons piramide, na primjer. To ti je sve to što već znaš, da food piramid, evo. Food piramid. Dole je Wasser und ga trenke, dakle, to već pijem, ungezüst, da, da stuje ich. Ali ovo to je isto za stranje, pardon, ovaj voće, da je to dole. ako voće mi prepuno šećera i banana, mislim, to je kada koma. Ono, baš ako se hoćeš futrati. Ma čo, ja jedem užasno puno banana. Zbilja, ja jedem po dvije, tri banane na dan. Ozbiljno. Ozbiljno. To je prepuno šećera. prepuno šećera, ali ipak... to je dobar šećer. Molim? To je zdravi šećer. To je dobar šećer, voćni šećer. fine ili za energiju? Jedem jer su mi fine i, i nekako osjećam da mi to obloži želudac lijepo, jer puno voća jedem. Uh, pet komada voća preporučaju ono five pieces of fruit a day mhm. ti englezi preporučuju. A to može biti, neki kažu da je to možda i previše voća, da stvara previše kiseline. Ali gledaj, ja jedem i salatu, jedem koliko mi se da voća. Ja počinjem jutro s voćem. To je super. Da. Voće treba na želju. Da. Jel vrijedi ono da moraš pričekati pola sata? Znači da pojedeš neku voćku i da, onda moraš da. čekati pola sata da se ona absorbira? Mm. I tek onda neko glavno. To ne radim, e, da ja popijem prvo vodu pa onda... Pa Možda, ovo Hvala Thank Dear colleagues. Dragi kolege. Sada možemo napokon započeti ponovno, odnosno nastaviti. Organizirali smo, organizirali smo ovu razmenu gledišta sa gospodinom Dansetom, glavnim izvršnim direktorom Europske agencije za kemikalije EHE. I odmah ću dati riječ izvršnom direktoru da predstavlja aktivnosti Europske agencije za kemikalije, tada ćemo započeti raspravu sa našom kontaktnom osobom, gospođom Gerken. Evo dajem riječ gospodinu Dansetu za uvodnu izjavu. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, potpredsjednici, poštovani članovi odbora. Veliko je zadovoljstvo biti ponovno ovdje kako bismo razmijenili gledišta na godišnjoj bazi u mojoj uvodnoj e, izjavi. Prvo ću sagledati e, ukupni okvir i e, napreda koji smo učinili kako bismo postigli okoliš smanjenoj toksičnosti. Tada ću govoriti o inicijativi REACH i napretku a na posljedku ću vam reći nešto o provedbi ove nove novog zakonodavstva. 2002. godine u Johannesburgu održao se samit o državom razvoju. Jedna od velikih, najvažnijih obveza, e, koje, su, stvar za koju su se obvezali je da će do 2020. kemikalije se koristiti kako bi se smanjila e, toksičnost za mm, okoliš ljudi. E, mi smo se obvezali da ćemo učiniti sve moguće kako bismo postigli taj cilj e, i donijeli zakone. Naravno, korištenje proizvodnja e, kemikalija je od odgovornošću industrije, ali direktiva REACH daje alate i mi moramo igrati svoju ulogu. Mić e, opisuje e, učinke e, opasnih kemikalija na ljude i okoliš. Kompanije uslijed toga, dobivanja toga znanja čine pametnije izbore, a mi, države članice i komisija, kontroliramo bilo kakve rizike za ljude kao i za okoliš. Sada bih vam želio reći nekoliko brojeva kako bi ilustrirao napredak. Sada postoje 163 tvari na popisu Um, potencijalno opasnih kemikalija. 31 e, kemikalija zahtjeva e, odobrenje prije nego što se mogu koristiti, a do sada 10 autorizacija je već 10 odobrenja kemikalija izdano i 60 mišljenja od strane EHE. Ta odobrenja daju kompanijama vrijeme kako bi razvili alternative za ove najopasnije tvari, a u isto vrijeme oni E, mogu čuvati svoj dobavljački e, proizvodni lanac. Dobre vijesti su da postoji e, manje prijava za odobrenje nego što smo to očekivali. Zaista nismo imali prijave za gotovo polovicu tvari na popisu za odobrenje. Nadalje, mnogo odobrenih mnogo odobrenja je samo E, se dalo za e, procese proizvodnje, a ne za konačno korištenje, što znači čime se, e, čime se pomaže ljudima da budu zaštićeni. Postoji jedan primjer što se tiče pipa za vodu i materijala koji se koristi. Određene tvari se ne mogu koristiti na pipama, tako da ne prestaje opasnost za potrošače. Naravno, oni koji rade za E, na procesu oblaganja e, pipa, e, odnosno kromiranju, oni su izloženi i zato taj proces se mora odobriti. Mi također se bavimo procjenom rizika i mi smo dobili razne zahtjeve za odobrenje. Stoga ja sam potpuno siguran da ćemo ovim procesom ukloniti najopasnije tvari, a to doprinosi znatno postizanju globalnog cilja okoliša oslobođenog od toksičnih tvari. U vrijeme kada e, e, zakonodavstvo vezano za područje okoliša je pod velikim e, pritiskom i izazovom, ova direktiva zaista funkcionira i možemo vidjeti rezultate. Međutim, ne trebamo se opustiti. Za mnoge od nas ukidanje najopasnijih tvari još uvijek se ne događa dovoljno brzo. Ran, početkom sljedeće godine mi ćemo se zalagati za održivi razvoj e, do 2020. u zajedničkom naporu sa državama članicama i komisijom. Identificirat ćemo područja na koja se moramo koncentrirati kako bismo postigli bolji učinak. Također pripremamo petogodišnje, petogodišnje izvješće e, operacije REACH koje će se biti uključeno u izvješće komisije 2017. Mi kolektivno želimo učiniti da REACH profunkcionira i da funkcionira još i bolje nego do sada. Sad ću podijeliti s vama rezultate e, ove radionice. U ovom trenutku bih želio izraziti zahvalnost za veliku podršku koju je EHA dobila tijekom godina od strane ovog odbora EMFI-a, te u posljednje vrijeme posebice. Rich je proizašao iz timskih napora i mi da smo pokazali našu sposobnost kako da surađujemo kako bismo uspjeli u našim ciljevima. EHA, države Europska komisija, vaš odbor, e, naše akreditirane organizacije dionika i naravno tisuće individualnih tvrtki koje se usklađuju sa direktivom REACH. Sada bih želio reći nešto više o Um, koristima direktive REACH. Prije smo raspravljali o sljedećem REACH je postigao veliku pr um, promjenu u smislu kemijske sigurnosti, zahtjeve od kompanija da dijele podatke, bolje upravljanje rizikom, bolja komunikacija u dobavnom Eh, lancu te komunikacija što se tiče odnosno online baza podataka o kemikalijama u Europi. Svaka od tih stvari je doprinjela, ali danas bih se želio koncentrirati na eh, zadnja, to je internetska eh, baza podataka. Želio bih vam pokazati nešto. Ovo je razglednica koju što držim u ruci. Ja vas pozivam da uzmete, da svatko od vas uzme jednu razglednicu koja se nalaze na dnu prostorije. One su ove, razrednice e, su dio procesa kojim pokušavamo olakšati pristup podacima, online podacima. E, e, trenutna internetska baza podataka besplatna je i koristi podatke, odnosno dostupni su podaci od 120 tisuća kemijskih tvari, Podaci e, govore o štetnosti, odnosno neštetnosti nekih kemijskih tvari, učinku na ljude i na okolišu. To je najsobuhvatnija baza te vrste na svijetu i postoje se veće i bolje svakim danom. E, tvrtke e, ažuriraju i ažuriraju e, ovu bazu svaki dan i ova baza je strašno bitna za tvrtke, za istraživačke timove, za akademsku zajednicu, za sve ljude koji su zainteresirani za učinke, e, odnosno efekte kemijskih e, tvari. Također je ova baza e, limitirana, ograničena na nije ograničena, dakle dobra je za, i za nas koji imamo ograničeno znanje o kemikalijama. Mi smatramo da ova baza podataka ima vrlo veliki potencijal. Postoje e, tri sloja kompleksnosti podataka o ovoj bazi i zato vrlo širok krug ljudi može pristupiti ovoj bazi. Prva razina ljudi, to je e, takozvana infokartica i možete vidjeti tu prvu razinu na raznice za tvari koje sam spomenula ranije. Postoji e, kako bi dala informacije meni, vama, radnicima i zainteresiranim potrošačima. Sljedeća razina dodaje e, detalje, a treća i zadnja razina je za znanstvenike koji mogu vidjeti sve podatke o kemikalijama e, koje trenutno, koji su trenutno dostupni. Zašto vam se ovo govorim? Zato što e, mi zapravo iskorištavamo direktivu REACH putem ove platforme REACH predstavlja velike investicije i veliku investiciju i e, zaista želim iskoristiti kompletno e, ovu direktivu. Razmislite o vrijednosti u, na, akademskoj razini, u procesima istraživanja, zaštiti potrošača i korisnoj upotrebi kemikalija u zemljama u razvoju. Možete samo zamisliti blagu koju ovi podaci, ova baza podataka predstavlja. Naša vizija e, uključuje e, i druge kompanije koje će e, se baviti kemikalijama kako bi mogli sigurno rukovati s njima i donositi sigurnije izbore u, proizvodnji kemikalija. Također e, to će potaknuti i proizvodnju zelenih kemikalija i nagrađivanje kompanija tvrtki koje proizvode takve zelene kemijske tvari. Vi možete isto imati sudjelovati u ovoj revoluciji e, kako biste i ovoj inovaciji kako biste zapitali sljedeće pitanje mogu li podaci i procjena rizika već generirani za REACH biti korišteni za neke nove svrhe na primjer zakonodavstvo vezano za sigurnost e, vode ili sigur, e, odnosno zaštitu potrošača i radnika. E, REACH može također doprinijeti i u ovim područjima. E, ako vi e, također stavite naglasak na ovu bazu podataka i na REACH, vi ćete također doprinijeti ovom procesu. Na posljedku želio bih samo dati jedan kratak sažetak trenutnog stanja. Naravno, to je samo to to je jedan veliki proces, ja sam odabrao četiri stvari. Upravljanje rizikom najopasnih tvari, zatim pomaganje manjim tvrtkama, minimiziranje nužnih testiranja na e, kemijskih e, tvari na životinjama i napredak e, proizvodnom, proizvodnji kemikalija. Kad sam govorio o ciljevima 2020. mi smo E, se obvezali da ćemo zaista smanjiti uporabu kemikalija koje imaju opasan učinak na ljude i okoliš. A temeljeno na svim ovim principima, zajedno sa državama članicama mi odlučujemo o najadekvatnijim mjerama procjene rizika koje moramo poduzeti. Kao što znate, kvaliteta podataka u je bila pitanje kojim smo se bavili u prošlosti, ali kvaliteta e, se poboljšava i zato je naš proces odluka i bolji. Međutim, što se tiče kemijskih tvari, što se tiče e, tvari na koje moramo obratiti pozornost, to su endokrini disruptori i još jedna vrsta kemijskih tvari E, međutim, ja danas moram ponovno govoriti o tvarima, iako smo već razgovarali o tome. Mi također analiziramo proizvodnju i korištenje e, tvari u nanoformi. E, mi također provodimo analize, može li se, koje, u vezi toga mogu li se te nanoforme provoditi na siguran način. Mi smo uputili poziv kompanijama koje proizvode nano e, forme. Danas se 5% svih tvrtki e, pridržava e, pravila vezana za nanoforme. A tvrtke se ne moraju obvezati sa zahtjevom za davanje informacija, što znači da mm, je teže naučiti više učinku nano formi. Neke kompanije također preispituju činjenicu da REACH pokriva nano e, forme uopće. Tako da ponavljam, e, nadam se da će komisija revidirati priloge direktivi REACH kako bismo mogli učinkovito provesti, implementirati REACH te biti sigurni oko određenih kemijskih tvari. Postoji e, slična priča koja je vezana za i kemijske endokrine disruptore. Mi koristimo definicije na razini WHO kako bismo adresirali ovaj problem uspješno, no jasno će biti za sve koji su uključeni u, ovaj proces e, da su endokrini disruptori tema velike važnosti. Drugo, manje kompanije. Mi smo jako svjesni da e, REACH e, postavlja velike stroge uvjete za ovakve male kompanije i da to ima nesrazmeni učinak na manje kompanije. E, mi znamo da je sljedeći rok za registraciju 2018. da položiti dodatni teret na manje kompanije toga mi poduzimamo korake kako bi olakšali, smanjili taj teret za manje tvrtke. E, mi smo proizveli nova e, user-friendly e, sučelja te multilingualne materijale koji su dostupni na našem internetskom portalu. Naravno, to će osigurati kompanijama E, predvidljivu uslugu i pomoć koja će im pomoći ispuniti obveze e, na što lakši način. U ovom trenutku 50 mojih kolega e, posjećuju 50 manjih kompanija u 13 zemalja kako bi dobili kako bi dobili iskustva e, u fazi proizvodnje e, kemijskih tvari. Mi im želimo pomoći što više. Treća stvar, postoji potreba za minimizacijom testiranja kemijskih tvari na, e, na živim životinjama. Mm, mi proučavamo alternativne metode testiranja i one su vrlo dobrodošle. Europski pučki pravobranitelj i države članice rade na tome da se smanji broj ovih testiranja. Mi ćemo uložiti dodatne napore e, i komunicirati s dionicima kako bismo promicali prakse alternativnih te, testiranja, uključujući i QZ, odnosno kompjutersku računalnu tehnologiju koju su, razvijamo u suradnji s OECD-om. Također nastavljamo naš rad na novim alternativama e, metoda, alternativnim metodama testiranja koje ne na životinjama, tako da e, te tvrtke mogu registrirati za te nove metode do 2018. Na posjetku prošle godine e, govorio sam o biocidima. Danas, e, usprko svim izazovima, e, mi smo postigli napredak. Oko 500 tvrtki su sada na popisu koja im, koje im daje odobrenje da proizvode e, i dobavljaju ovakve proizvode. Mi smo primili prvih 11 prijava za odobrenje kako bi te tvari bile puštene na tržište. Ja bih zato želeo zahvaliti odboru Envi na podršci i razumijevanju situacije s kojom se suočavamo. To jest 2016. ćemo imati više prijava nego što smo to um, originalno e, očekivali. očekivali. Ja vas pozivam da i dalje nam pružate podršku, da nam osiguravate stručnjake e, i Želimo također surađivati sa malim i srednjim poduzećima. Također nam je e, bitno da industrija e, ima povjerenje u novi sustav za biocide i potrebno nam je potrebno je da ti proizvodi ostaju na tržištu. Gospodine predsjedavajući, podpredsjednici, e, poštovani uvaženi članovi odbora, hvala na ovoj prilici da budem ovdje s vama, da podijelim svoje e, mišljenje. Nadam se da su bili jako informativni i da ćete razmisliti o svemu što sam rekao i nadam se da ćemo dobiti priliku za češći dijalog u svakom slučaju. E, možete me uvijek nazvati ili poslati mi e-mail. Hvala e, na pozornosti. Thank you very much. Hvala lijepa. Kao što znate, Mi smo surađivali na planovima o osnivanju EKE. E. Za vrijeme proračunskog postupka smo zamolili odbor za proračune da podupre vaš proračun, jer e, mi vas trebamo. Vi ste još jedno mjesto koje nam može dati e, odgovore na dodatne zadaće koje imamo. A sada počinjemo raspravu. E, dati ću odmah riječ našoj e, osobi za kontakt, gospođi Gerling. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa gospodin Danset. Mm, e, mnogo smo toga čuli u vašoj prezentaciji, mnogo nam odgovorili ste na mnoga pitanja. Međutim, imam nekoliko pitanja. Prvo je, onaj stari e, vrući krumpir e, e, rokovi downstream users kad smo o tome govorili prošle godine svi znate koji su problemi za downstream korisnike naročito za mala i srednja poduzeća E, ovi rokovi. Ne znam da li drugi e, e, zastupnici imaju te probleme, ali u mojoj izbornoj jedinici se mnogo o tome govori. Mm, znam da ste i vi, da ste i vi zabrinute za, zbog toga kako poslati poruku o tome, naročito malim kompanijama poruku o njihovim obvezama, kako kroz EKU dopiremo do tih ljudi i e, podižemo njihovu svjesnost o problemu, ne želimo kažnjavati ta poduzeća. Drugo pitanje, htjela sam spomenuti e, e, SVHC-ove E, imali, e, govorili smo prošlog mjestima, mjeseca o sastojcima, kakav će učinak to imati na vaš rad i opterećenje. Što se tiče uvoza, morat ćemo gledati pojedinačne komponente, njihove e, postotke u gotovom proizvodu. Mm, to je izgleda kao velika promjena u našem radnom obderećenju, pa bih željela od vas e, komentare. E, nešto sam željela e, pitati o biocidima, ali sve ste već o tome rekli. Još jedno općenitije pitanje. TTIP, kao što znate, u ovom parlamentu raspravljamo mnogo o TTIP-u jedan od velikih problema je e, ovo regulatorno usklađivanje e, kemikalije. E, kad smo došli u Washington smo vidjeli da imamo velike, velikih razlika u tretiranju kemikalija. Ne želim reći da Evropska unija radi bolje, ali radi drugačije. Možete li komentirati na E, na kojoj razini e, smo sada u konzultacijama od strane e, Evropske unije. Vi ste čuvari u neku ruku naših ambicija na području biocida. Kako prolazi to pregovaranje o regulatornom usklađivanju u okviru TTIP-a? Hvala lijepa. Ne znam da li i drugi članovi žele postaviti neko pitanje. Gospođa Grostete. Hvala lijepa. Predsjedniče, hvala izvršni direktore na ovoj razmjeni mišljenja. Vrlo sam pažljivo saslušala vaše izlaganje rad e, koji vi obavljate e, iako imamo još mnogo pitanja o e, recimo endokrinim disruptorima i biocidima imamo ovu registraciju od ovih malih količina koje želim se vratiti na jedan posebnim E, slučaj e, esencijalna ulja i njihovih proizvođači oni su odbijali uzeti u obzir da bi lavanda mogla biti e, smatrana kemijskim proizvodom kroz dijalog su shvatili da se moraju uskladiti sa europskom regulativom E, željela bih vam zahvaliti u posljednjih 18 mjeseci e, e, proizvođači i industrija su imali vrlo plodnu razmjenu i s vašom agencijom i s Europskom komisijom i tu je došlo do značajnog napretka. Razni dionici su mi rekli, oni su pozdravili angažman vaše agencije na tom području dokazali ste da ih slušate i došli ste sa prijedlozima kako bi se e, e, napravio jedan sveobuhvatni okvir za ovaj dio e, ili ovu granu industrije. Zahvaljujem vam na tom napretku i željela bih znati da li možete danas potvrditi da da će taj rad uspješno završiti e, i, i da li to može imati utjecaja na o, druge sektore na europskoj razini. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Grostet. E, hvala na ovom pitanju o esencijalnim uljima. I u mojoj izbornoj jedinici mi smo imali također mnogo proizvođača ulja koji su suočeni s ovim problemom. Ja sam jako zainteresiran za odgovor. E, Gospodin Melior ima riječ. Puno hvala. I hvala na izlaganju i uvid u rad vaše agencije. Ja sam već godinu dana u parlamentu Stoga ćete možda shvatiti moje pitanje. Mene zanima način rada. Kada vi procjenjujete tvari na njihovo toksično djelovanje, kako postupate? Da li surađujete sa znanstvenicima? Da li kako dolazite do rezultata, da li je to slično kao u EFSI, kako se odvijaju rasprave. Ja bih voljela dobiti malo bolji uvid u vašu agenciju. Znači kako vi dolazite do rezultata, mijenjaju li se rezultati s vremenom, surađujete li sa znanstvenicima država članica, kako si možemo zamisliti tu suradnju? Thank you very much. And now... E, hvala lijepa. A sada gospodin Balco. Puno hvala gospodine predsjedniče. Od prvog rujna agencije odgovorne za stavanje na tržište E, njima je potrebna dozvola za pristup podacima ili te podatke moraju pribavljati od poduzeća koja ispunjavaju ove uvjete. U slučaju Joda u okviru ovog programa postoji radna skupina IRG koja preuzima troškove. Oni koji nisu dio ovog konzorcija pristupaju dosjejima o jodu samo na način ako te podatke kupuju od ove skupine IRG. No ta skupina proizvoljno odlučuje o uvjetima i o cijenama te na taj način ne uzima u obzir e, udio malih poduzeća i kapacitete malih poduzeća, a to naravno dovodi do nepravilnosti u tržišnom natjecanju. Stoga moje pitanje zašto u slučaju tvari kao što je jod koji se ne proizvodi u Europskoj uniji, zašto se troškovi dosjeja ne mogu pokrivati iz proračuna Europske unije ili zašto se ti troškovi ne mogu raspodijeliti. Jer na taj način mala poduzeća su suočena sa nemogućom situacijom. Puno hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada ću eh, dati riječ gospodinu Dancetu da nam dade odgovore. Oprostite. Možda ćemo prije saslušati komisiju gospodina Berna. On će komentirati ovu prezentaciju koju smo čuli od gospodina Danceta. Onda ćemo dati e, opet riječ izvršnom direktoru EKE. Kako bi nam dao sve odgovor, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i e, naravno poput od, e, članova odbora želim zahvaliti gospodinu Dancetu na njegovoj prezentaciji. Možemo se složiti sa mnogim stvarima koje je rekao, ali možda postoje neke stvari na koje bih e, želio detaljnije reagirati. On je ukazao na autorizacije, na davanje dozvola za mnoge tvari na popisu autorizacije nije došlo do zahtjeva. To je dobra vijest. E, to e, pokazuje da se one mogu zamijeniti što je i konačni cilj e, davanja dozvola. Što se tiče trioksida kroma i drugih e, substanci koje nisu uključeni u konačnom članku, e, komisija sada ima velik broj zahtjeva od kompanija koje koriste te tvari u Europskoj uniji i koje smatraju da e, su ovdje zakinute što se tiče konkurencije u trećim zemljama jer se tamo te tvari mogu koristiti u konačnom proizvodu, a taj se konačni proizvod uvozi u Europsku uniju. E, nekoliko članova e, parlamenta su nam o tome pisali i ukazali su na to da ovakve tvari gdje E, je zabrinutost više za e, sigurnost na radu tu možemo poduzeti e, neke druge mjere. Dakle, ne samo industrija, već i članovi parlamenta su nam o tome pisali. Korisnost podataka o registraciji, to je vrlo veliki uspjeh i slažemo se s njim, njegovim pozivom da se ti podaci koriste u drugim kontekstima i uvjetima, gdje god je to primjereno. E, rado e, koji se tiče nanomaterijala e, o kojem je komentirao gospodin Dacen, da, komisija rado radi na konačnoj ocjeni učenka i pa će e, dati amandmane na priloge Riču. E, obuhvatit će sve ono na što je ukazao gospodin Dacet. E, to, e, taj, e, ta ocjena učinka nije bila laka. Moramo imati veću jasnoću, ali uzeti u obzir i troškove koje to predstavlja za poduzeća, naročito za mala i srednja poduzeća. Sada ćemo do kraja godine završiti ovu ocjenu učinka i do, dati ćemo uskoro nakon toga ocjenu Endokrini disruptori, e, kolege iz opće uprave Sante, e, oni finaliziraju sada kriterije za e, identifikaciju disruptora. U Riču možemo biti sigurni da to neće biti zaobiđeno. Neke od tih tvari su zabrinjavajući one su toksične u reprodukciji, imaju te mehanizme disrupcije, pa su također na popisu kandidata. Komisija pozdravlja odluku gospodina Danceta da pošalje svoje osoblje u mala i srednja poduzeća kako bi vidjeli stvarnost na terenu. To e, je već e, radila opća uprava GROW i e, to je veoma instruktivno kad dođete na teren i kad vidite s kojima se problemima e, suočavaju mala i srednja poduzeća. I na kraju da i mi e, potičemo EKU da učini sve što se može da se spriječi testiranje na životinjama, da se podaci o kemikalijama dobiju bez tog testiranja sada mogu već odgovoriti na neke komentare gospođe Gerling, pitanje o TTIP-u. E, mi smo u uskom kontaktu s EKOM, mi se stalno savjetujemo o pitanjima koje se, o kojima se raspravlja u TTIP-u. E, jutro sam poslao jednu poruku kolegama u EKI, poslao sam neka pitanja. E, o klasifikaciji substanci u SAD-u. Dakle, ponavljam, e, redovito se savjetujemo sa kolegama iz EKE. E. Hvala lijepa, hvala. A sada riječ ima gospodin Dancet. E, izvolite. Hvala predsjedniče. Što se tiče e, roka od 2018. E, prvo pitanje gospođe Gerling, ona e, se referira na downstream korisnike. Jedan od problema u Riču je da male kompanije ne shvaćaju potpunu svoju ulogu E, oni e, misle da su downstream korisnici, ali e, možda uvoze neke stvari, tvari koje podlježu registraciji. Pa nastojimo dopreti do što više malih i srednjih poduzeća koji su također uvoznici. Da im ukažemo na, na važnost ako žele e, i dalje uvoziti te tvari da ih moraju registrirati ili će morati e, prestati e, tim uvozom to je jedan element a drugi element se tiče toga da downstream korisnici imaju i druge obveze zbog ovog roka Eh, njih naročito brine da ako kupuju mnogo kemikalija u malim količinama da se one više ne treba da se on te kemikalije ne registriraju ili se ne registriraju na vrijeme pa neće više moći koristiti te eh, proizvode sa sadašnjom formulom kao u prethodnim periodima želimo otvoriti e, više mogućnosti za downstream korisnike kako bi e, provjerili intencije registracije dobavljača tih kemikalija. E, downstream korisnici imaju mnogo obveza za podatke o sigurnosti proizvoda to je e, jedna suradnja koju imamo s industrijom, naročito sa downstream korisnicima. Pomažemo im da e, imaju najbolje podatke o sigurnosti smjesa e, nakon što su dobili možda jedan veliki volumen, volumen podataka o sigurnosti koji moramo onda pretočiti u e, podatke o sigurnosti za smjese. E, nedavna odluka suda koji je suspendirao interpretaciju, to nije bila prava suspenzija, e, to je bio spor između država članica nekih skupina država članica i komisije o interpretaciji da li 0,1% e, e, se tiče cijelog članka ili samo sastojaka. E, sud je pojasnio da se zakon mora interpretirati tako da utječe na sve dijelove član, nekog predmeta i onda je taj učenak e, mnogo veći na uvoz. Potvrdili smo da ćemo revidirati smjernice u ubrzanom postupku kako bismo jasno pokazali da kako je ovaj, ova odluka promijenila pravila igre. E, tako ćemo surađivati sa provedbenim tijelima. Treba osigurati bolju aplikaciju, interpretaciju ovog e, članka. To je uglavnom obeza država članica. Mi podržavamo provedbena tijela, dajemo im na raspolaganje e, korisne instrumente i pristup podacima, ali na njima je u konačnici da sve verificiraju e, putem inspekcija i sličnim načinima. Isto tako to treba e, provesti u maloprodaji da li maloprodaja ima dovoljno informacija o tome što se nalazi u dotičnom predmetu. Da li to mm, sadrži e, e, tvari koje prelaze e, količinu od 0,1%. Što se tiče TTIP-a, E, evo, kolega iz komisije je potvrdio da se mi redovno savjetujemo s komisijom. Mi naravno ne sudjelujemo u samim pregovorima, ali odgovaramo na pitanja komisije, odgovaramo na e, sve prijedloge za daljnju suradnju sa našim američkim kolegama. Tu već imamo suradnju na temelju memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim državama. Što se tiče pitanja gospođe Grostet, e, pitanje se odnose, odnosi se na proizvođače esencijalnih ulja. Ja joj zahvaljujem na razumijevanju. Mi smo uložili velike napore tijekom posljednjih nekoliko mjeseci kako bismo osigurali da e, zahtjevi e, unutar e, riča u smislu rokova da to proizvođači shvate. Mi im dajemo potrebnu podršku. Dajemo im sektorske smjernice kažemo im kako najbolje primijeniti odredbe riča. Imali smo u e, nedavno jedan okrugli stol i tu mogu potvrditi da smo se potpuno sporazumjeli kako ove no, nove e, tvari e, variabilnih sastojaka kako s njima postupati. O tome pišemo i na našoj internetskoj stranici. Mi smo te smjernice preveli na nekoliko jezika, na relevantne jezike za proizvođače e, esencijalnih ulja, kako bi e, recimo to francuzi mogli razumjeti i tako dalje. To je sada postao referentni dokument. Mi e, o ekotoksičnom efektu također e, radimo dalje. E, nadamo se da ćemo do proljeća sljedeće godine imati sve potrebne dokumente koje ćemo onda dati proizvođačima kako bi bili u skladu sa svim odredbama Riča. Radimo na nekoliko dokumenta koje se moraju registrirati. Što se tiče zahtjeva gospođe Mejers, njenog pitanja kako provjeravamo učinak tvari, i kako povezujemo naše djelovanje sa e, razvojima na e, znanstvenom području. Tu opet moram naglasiti da e, rič mijenja teret dokaza. Sada poduzeća moraju dokazati da su tvari koje koriste sigurne one moraju e, napraviti potrebne studije kako bi dale e, sve podatke i e, karakteristike određene tvari. Ta se informacija onda registrira i onda to se podvrgava po postupku koji se zove evaluacija. E, e, mi e, imamo i spot provjere, nasumišne provjere, 5% dokumenata se podvrgava nasumičnoj kontroli kako bismo provjerili da je kvaliteta sukladna zahtjevima riča. I kada to nije slučaj, onda ćemo e, da donijeti jednu ulogu, e, donijet ćemo odluku o provjeravanju sukladnosti. Ta se odluka onda šalje tom poduzeću koji nam daje daljni feedback daljnje informacije. To e, šaljemo i odborima u državi člano, e, u državama članicama. Važno je pri tome e, znati da je razvoj onoga što je ne, neprihvatljiva informacija, da to stalno se revidira u prilozima riča ili u reviziji smjernica. Mi stalno objašnjavamo e, poduzećima koja se registriraju, koja registriraju podatke što e, sve trebaju učiniti. Stalno e, smo u kontaktu sa agencijama koje rade e, testiranje. E, tako smo u tijeku onoga što se radi na poboljšanju metodologije testiranja. Imamo nove e, metode testiranja koje će možda, nadamo se, zamijeniti testove na životinjama kao EKA općenito govoreći. Mi smo svjesni znanstvenih e, izazova. Ti znanstveni izazovi su jedan od naših prioriteta. I to znači da e, surađujemo zajedno sa e, državama članicama i komisijom kako bismo osigurali da se nove metode testiranja uključe u e, naše odredbe i zahtjeve. E, gospodin Valhaustel je rekao e, da ima neku, neko pitanje o biozna, biocidima bi e, uredba o biocidima, jedna od uredbi s kojom mi radimo. Da vam dam kontekst, e, to e, se financira iz raznih proračunskih linija, pa moramo osigurati da se prihod od biocida koristi za biocide i da to ide u rič imamo tu jednu posebnu rubriku što se tiče podjele podatke, podataka za jod, to je jedna od stvari e, gdje, gdje je, e, e, još radimo na programu revizije. određeno poduzeće je vode se, vodeće poduzeće koje e, prodaje na tržištu jod. Zahtjev nove uredbe ili regulativa kaže da alternativi dobavljači e, moraju e, na vrijeme ući u taj aneks. Što se tiče informiranja i podjele podataka, komisija je dala smjernice o tome kako se podaci moraju širiti, kako se zajednički snose troškovi na tržištu biocida. E, dakle, podaci e, kako se oni dijele među onima koji ih imaju i oni koji ih trebaju. Tu imamo i klauzulu o nediskriminaciji i e, klauzulu o proporcionalnosti i to igra ulogu. Imamo slične zadaće e, u kada e, dođe do spora zbog podjele podataka kad se poduzeća ne mogu složiti o tome ko će snositi troškove. Mislim da za, sada nemamo nikakav spor o jodu, ali provjerit ću to pa ću vam javiti. Također ste nešto pitali o narušavanju konkurentnosti tržišnog natjecanja. E, tu E, poštivanje e, propisa o tržišnom natjecanju to nije na, u našem mandatu. Međutim, ako dolazi do kršenja, onda se e, poduzeća moraju obratiti Međunarodnom sudu ili komisiji. da li Evropska unija može platiti taj tip troškova? To je jedan element koji nije predviđen u našim propisima. Evo, mislim da sam e, ovime odgovorio na sva pitanja koje sam za sada dobio. Hvala vam lijepa na vašim jasnim odgovorima i mislim da možemo e, završiti to jest zaključiti naše saslušanje, odnosno mm, razmjenu gledišta s izvršnim direktorom od Europske agencije za kemikalije. Zahvaljujem što ste bili toliko jasni i iskreni i što ste imali vremena odgovoriti na sva pitanja kolega na ovom sastanku. Hvala vam lijepa i vidjet ćemo se popodne na nastavku ovog sastanka, a sada ostajemo ovdje za sastanak koordinatora. Hvala još jednom.